imam još dvije obavijesti Vladimir Remek obavijestio me e, da sa 16. prosincom napušta parlament. To je u skladu sa člankom 3, stavkom, člankom 4 stavkom 3 pa poslovnika i nadležno nacionalno tijelo je obavješno. 12. prosinca 2013. godina e, gospodin Jorgensen postaje ministrom za prehranu, poljoprivredu i ribarstvo u Danskoj. U skladu sa člankom 4 stavkom 3 to parlament uzima. Alle hier Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt Sljedeća točka su kršenja ljudskih prava, e, kršenja načela demokracije korupcije i vladavine